Grčke vlasti su dale dva zahtjeva za ukidanjem imuniteta gospode Stjana Poplos i gospodina Gramatikakisa u okviru jednog kaznenog e, postupka koji je protiv njih pokrenut. E, taj zahtjev je odaslan odboru